Colleagues, please take your seats. Kolege, molim vas sjednite. Još jednom dobro jutro. Dobro došli na drugi dan e, sastanka odbora sede. Krenut ćemo sa dvije teme zajedno vezane uz Brexit i e, fazu nakon Brexita, politike s tim u vezi povezane sa europskom sigurnošću i obrane i obranom. Još jednom vas želim podsjetiti na to da, i, da smo vremenski danas jutro jako ograničeni nakon dvije točke na dnevnom redu koje se tiču Brexita moramo odjuriti, nadam se da ćemo to svi učiniti, u zgradu Altero Spinelli. Podsjećam vas da je dvorana 3E2. I tamo imamo strateški dijalog sa visokom predstavnicom, predstavnicom Europske komisije Federico Mogherini zajedno sa odborom za vanjske poslove i odborom za ljudska prava. To će biti sastanak zatvoren za javnost i govorit ćemo o instrumentima za vanjsko financiranje. Dakle, svi ste pozvani da nakon strateškog dijaloga nam se onda pridružite ovdje, ponovno u ovoj prostoriji i da onda nastavimo sa odvojenim dnevnim redom pod odbora sede. Dakle, to je pomalo možda teško, ali naravno svi ste dobrodošli i sada, bez zadnje odgode, bih htjela prijeći na prvu točku dnevnog reda, to je prezentacija studije koju je naručio resorni odjel na zahtjev koordinatora pod odbora SEDA i predsjedništva SEDA, a tema je ZSOP nakon Brexita daljni koraci. Temi je zadovoljstvo moći pozdraviti autora koji će vam predstaviti tu studiju. To je gospodin Federico Santopinto koji predstavlja GRIP. On je jučer zapravo netko iz gripa je su tako jučer bio tu s nama tijekom rasprava i sada, evo gospodine, imate riječ. Nemamo baš mnogo vremena iz toga. Možemo odmah na prezentaciju. Hvala. Hvala vam lijepa, govorit ću na francuskom ako mi dopustite. Messieurs les membres du Parlement européen. Dame i gospodo zastupnici Europskog parlamenta, želim vam zahvaliti prije svega na tome što ste mi dopustili doći ovdje i predstavim rezultate ove studije koje smo proveli sa gripom vezano uz um, europsku obranu i Brexit. Prije nego što uđemo u sšte teme, dopustite mi da predstavim nekoliko elementa u smislu konteksta vezno uz uh, koji su nas tražili. Ja se zovem Federico Santopinto Ja dolazim iz skupine za istraživanje informacije o miru i sigurnosti. Mi smo ovdje sa sjedištem u Briselu, inače je taj institut iz Luksemburga i mi smo više specijalizirani za e, kontrolu oružja, izvod oružja, za e, prevenciju sukoba prije svega u Africi. GRIP je sastavni dio konzorcija za u jednom pariškom institutu za istraživanje informacije i zatražili su od nas e, iz Europskog parlamenta da izradimo jednu aktualnu studiju vezanu uz e, europsku sigurnosnu i obrambenu politiku u okviru vanjskih politika Europske unije. I tu je Europski parlament traži od nas da govorimo o sigurnosti i obrani e, vezane uz Brexit pod nazivom ZSOP nakon Brexita danji koraci. U okviru te studije su tražili od nas da analiziramo kao prvo britansko stajalište i prije svega ono što Ujedinjeno kraljevstvo nudi Europske unije kako bi se nastavilo sa suradnjom sa europskim institucijama. A kao drugo tražili su od nas da istražimo koje će biti posljedice Brexita i kakvi će biti novi odnosi koje Britanci nama nude vezano uz budućnost ZSOP-a. Zapravo, prilikom izrade te studije smo prikupili podatke i brojke o doprinosu Jedine kraljevine za SOP-u i gledali smo koja je važnost e, obrambene industrije Ujedine kraljevine unutar Europske unije, jer su te brojke nedavno objavljene i već postoje. I jedna osoba koja je ovdje tu s nama iz Kingdala je upravo sudjelovala u tih brojki i ta osoba će govoriti malo kasnije. Brexit se često predstavlja kao drama, barem kada se radi o obrambenoj politici Europske unije. I zapravo, prije nego što Britanci odluče napustiti Europsku uniju, vidjeli smo da je situacija već bila u zastoju. Trebalo je nešto promijeniti jer, jer nismo mogli tako nastaviti. Brexit se u ovom području predstavlja kao drama ili katastrofa, ali to je zapravo preveličanje. Bilo bi pogrešno napraviti sve kako ništa se ne bi promijenilo po pitanju obrane između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Svidjelo vam se to ili ne, sada kad je Brexit uznemirio obrambenu scenu Europske unije i sada kada se ta scena mora ponovno sastaviti iz tih fragmentiranih dijelova, važno je da postoji suradnja kako bi se doista uspostavila ta ravnoteža iz povijesti ili kako bi se što više približili toj povijesti i toj ravnoteži i to, je, to se tiče onoga što već nekoliko godina blokira danji razvoj za SOP-a. Dakle, što se tiče obrane, na Brexit se ne treba gledati kao na neku dramu. Ja sam prvi koji će priznati da često smo skloni tome da budemo malo pristrani mi mislimo da će velike političke promjene e, dovesti do strašnih posljedica, toga se bojimo, posebice kada nismo to predvidjeli. Dakle, kada nešto nismo predvidjeli, mislimo da nam slijedi katastrofa a kada dođe do takvog jednog preokreta, onda uvijek predviđamo katastrofe. Ekonomisti i ekonomski analitičari su u tome predvodnici, jer su oni mnogo puta najavljivali već kraj svijeta, posebice isto i u okviru Brexita, ali sigurno je da treba jako dobro popratiti one analitičare koji rade na području sigurnosne i obrambene politike Europske unije, kako bismo izbjegli e, taj e, katastrofizam koji vlada ne bismo trebali prikriti velike probleme koje Brexit predstavlja općenito za europske politike i posebice za ovo područje. E, ulozi u tim pregovorima su vrlo važni te strukture koje će se uspostaviti bit će velikih posljedica, posebice kada se radi o industrijskoj suradnji i o razvoju e, budućih sustava naoružanja. Što znači da pregovori oko Brexita e, su i dalje povezani s jednizom rizika, ali onaj tko ništa ne riskira ništa ne dobiva i mora se nešto u potpunosti promijeniti u e, ovom okviru e, područja jer vidimo da to područje ne napreduje dovoljno. Rizik je naravno realan, neki rizici su čak i egzistencijalne prirode za Europsku uniju i Brexit bi mogao također predstavljati istodobnu priliku za Europsku uniju priliku kao prvo zato što je projekt europske obrane koji trenutno treba preći sa faze suradnje do doista jedne prave faze integracije nešto što se sada čini da je doista pokrenuto. To je prilika isto tako zato što će s vremenom, i to je zapravo paradoksalno, da govorim i da govorim sporije, Brexit bi paradoksalno mogao čak i poboljšati suradnju između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Ta suradnja je do sada bila vrlo slaba, <laughs> teško bi bilo napraviti gore od toga, a zahvaljujući Brexitu će Ujedinjeno kraljevstvo imati više interesa sudjelovati u svemu ovome na području obrane nego što je to prije unutar Europske unije na kraju krajeva. Od kad su odlučili napustiti Europsku uniju, Britanci nikad nisu bili toliko konstruktivni i zainteresirani što se tiče projekta Europske obrane. taj strah da će izgubiti to, natjeraju ih i da shvate vrijednost tog projekta. I sada su iz e, one poze skeptika, onih koji samo sliježu ramenima, prešli na e, položaj da imaju svoje stalište da traže e, određene stvari što je prilika za europljane. Kako bismo vidjeli kakva je to budućnost koju Britanci žele uspostaviti s Europskom unijom što se tiče obrane, nije dovoljno samo razmotriti ono što službeno nude. Treba prije svega se pitati zašto sada odjednom čini se da su toliko puni hvale za ovu sigurnosnu obrambenu politiku. Naravno, to je zbog straha da ostanu izolirani jednom kada dođe stvarno do razvoda jer će napustiti jedinstveno tržište. I onda bismo bili u tom slučaju suočeni sa paradoksom. Naime, europska obrana će biti jedina istinska poveznica koja će povezivati Ujedinu kraljevinu sa europskim kontinentom, a to je zapravo prije uvijek e, bila najčešća prepreka e, za Britance u smislu daljnje integracije s Europskom unijom. Evo, to je taj paradoks. Taj novi pogled Britanaca prema europskoj obrani treba shvatiti iz te perspektive promjene geopolitičkog e, položaja jer je, kojeg je američki predsjednik Donald Trump prouzročio prema svojim saveznicima. E, Trump je natjerao Britance e, da se zapitaju koja je doista njihova vrijednost, njihova uloga unutar NATO saveza. A i geopolitika koju provodi turski predsjednik Erdogan je također tome doprinjela. Dakle, postoji ta destabilizacija, postoji i e, francusko stajalište da Europa mora biti autonomna i to je sada važnije nego ikad prije. E, današnje nemačke države nisu više sigurna vrijednost za Europu. Povjerenje u njih nije automatski. I ako bi NATO savez mogao biti blokiran od strane Turske, onda e, imaju danas Britanci ne samo potrebu sa Europskom unijom, nego i potrebu da sudjeluju u zajedničkoj sigurnosnoj obrmanoj politici. Taj stav Donalda Trumpa po pitanju iranskog nuklearnog sporazuma ili po pitanju klimatskih promjena ih je također natjerao na takvo razmišljanje. Još jedan paradoks jer je priča sa Brexitom zapravo jedna velika priča paradoksa je taj da se čini da e, London danas treba za SOP kao nikad prije od kad je ta politika pokrenuta. 1998. godine. Koje je dakle stajalište Ujedine kraljevine? To je vrlo jednostavno. Vlasti žele biti uključeni što više u obrambenu politiku Europske unije, e, što se tiče industrijskog aspekta, jednako kao što se tiče operativnog i političkog aspekta. London treba ostati puni e, ravnopravni član ZSOP-a prema navodima iz Velike Britanije, što nikad nije službeno potvrđeno, možda zato što su jako oprezni, ali svaki put kada Britanci govore u okviru pregovora, to dolazi do izražaja. Ipak treba naglasiti da je ta ideja da bi Brexit trebao imati najmanji mogući učinak ili najslabiji što, učinak e, u suradnji između Britanaca i obrane, nešto što je prisutno i na kontinentu, ne samo u Londonu. Mnogi trustovi eh, mozgova primjerice to smatraju, a i oni koji dolaze iz obrambene industrije. To je nešto što su rekli organizatori sigurnosne konferencije u Minhenu i isto tako imamo izvješće Safe After Brexit E, koje je objavljeno. Oh, Ispričavam se, nadam se da svi razumiju moj prijevod. Kojeg je potpisao primjerice Marta Su ili Robert Cooper, da navedem samo nekoliko od njih. Zadržati Britance što bliži razvoju zajedničke sigurnosne obrambene politike, nije nešto što dođu do velikog entuzijazma, barem ne unutar Europske komisije. Naravno da trebamo znati o čemu se ovdje priča i tu dolazi do raznih nesporazuma. Svi se slažu oko te ideje da je potrebno sa Londonom e, imati što bližu suradnju što se tiče sigurnosti i obrane, to je prioritet, svi žele dakle što uže surađivati sa Britancima, ali e, dolazi do jednog temeljnog nesporazuma, to je po pitanju pristupa kojeg bi Britanci trebali imati e, u ZSOP-u i zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici. Tu postoji taj problem i tu se odvija ta rasprava. Što se toga tiče, eh, Europska unija je bila dosta oprezna, dosta paživa, eh, kada vidimo kakve smo izjave čuli od naših komentatora. Naravno da je Europska komisija dalje otvorena za tu ideju, da se uspostave mehanizmi konzultacije, kao što je to i u prijelaznom sporazumu eh, potvrdila ali iluziju od strane Britanaca vezanu uz mogućnost za Ujedinjenu kraljevinu da e, ima jedan poseban status, jedan status promatrača u, na glavnim razinama vezim uz upravljanje ZSUP-a, ta iluzija je uništena. Dakle, u Kopsu i u e, Europskom vijeću to neće biti moguće. A Europska komisija ušokljeva oko te ideje da bi London mogao se integrirati u različite strukture, nove inicijative koje će biti važne što se tiče industrijskog aspekta, primjerice u e, EDIDP, PESCO ili Europsku e, obrambenu uniju E, tu će se samo slučaj po slučaju projekt projekt moći raspravljati sa Britancima i Europska komisija, barem što se njenog trenutnog stajališta tiče, izgleda neće e, tražiti zajedničko upravljanje sa Britancima što se tih programa tiče, dakle vezano uz e, strategije i planiranje. To je dakle stav Europske komisije, taj stav je u usvojilo naravno Europsko vijeće i taj stav je sada začudio Ujedinjeno kraljevstvo i ostavilo je dosta, dosta ljudi zbunjenima na britanskom kontinentu. Imamo dakle dvije različite vizije koje su suprotstavljene što se tiče toga kako bi Ujedina kraljevina trebala se pridružiti ZSOP-u i industrijskoj politici koja je povezana s time. Dvije e, potpuno različite vizije. Prva vizija je dakle ta da se poštuje načelo, da London bude što više integriran, da se što više konzultira u postupku odlučivanja o e, ZSOP-u i e, ZVSP-u i to je ono što mnogi industrijski lobijisti traže, mnogi stručnjaci, mnogi ljudi iz Brisela i mnogi od onih koji utječu na, koji su utjecajni na tom području. Drugi su pak eh, Um, takve da okljevaju, to je ta druga vizija, i žele zadržati London na određenoj distanci što se tiče razvoja tih politika. I to je prije svega Europska komisija i Europsko vijeće koji imaju takav stav. Dakle, imamo ta dva stava, te dvije različite perspektive i tu sad Europski parlament treba zauzeti svoje stajalište. A vrlo je važno shvatiti uh, koji je rezon koji se krije iza uh, te dvije različite vizije. Zapravo su one odraz različitih egzistencijalnih e, pogleda na ono što bi u svoj samoj srži, u svom temelju trebala, trebale biti te politike i kakve bi položaj te politike trebale imati u okviru šireg europskog projekta. Ako u europskoj obrambenoj politici vidimo da postoji više međuvladina suradnja, ako se pokušavaju racionalizirati i pojačati obrambene politike država članica kako bi one postale učinkovitije, e, kako bi osvojile bolje rezultate i kako bi pružile veću sigurnost europskim gradovima, ako to vidimo u ZSOP-u samo to i ništa drugo, onda je jasno da bi London trebao biti što bliži ZSOP-u i da bi za ZSOP trebao eh, omogućiti Britancima da sudjeluju u donošenju odluka, iako je ta država takva da pokušava izaći iz Europske unije. Ali nasuprot tome, ako smatramo da Europska unija nije samo to, ako smatramo da to nije samo međunarodna organizacija poput bilo koje druge, nego da je to nešto više, što bih ja čak nazvao revolucionarnim projektom, zato što je Europska unija zapravo u svojoj biti revolucionarni projekt, mirni, ali revolucionarni projekt. I ako smatramo da je Europska unija eh, projekt sui generis, supranacionalno tijelo koje eh, promiče jednu, jednu temeljnu ugroženu politiku u smislu dugoročnog e, mira, ako su ove politike nešto što je na tom putu integracija Europske unije, projekta koji je pokrenut prije šest godina, dakle ukratko, ako se smatra da je Europska unija, kao što kaže i njeno ime, pravi e, projekt političke integracije, a ne samo projekt suradnje na području poput obrane ili drugih područja, onda treba uključiti Ujedinu kraljevinu onda uključiti Ujedinjenu kraljevinu u sustav odlučivanja je vrlo teško i onda je teško naći odgovor na to pitanje. izvod kojeg Europski parlament treba napraviti je taj da vidi e, kakva je egzistencijalna vizija Europskog parlamenta vezano uz projekte Europske unije i uz obrnu politiku Europske unije. Ako parlament u svojoj većini podržava ideju da je Europska unija projekt političke integracije, i da je obrambena politika jedan korak na tom dugom trenovitom putu integracija, onda bi Europski parlament trebao biti jako pažljiv vezano to da se poštuje europska suverenost u e, svim sporazumima koje će se sklopiti sa Ujedinjenim kraljevstvom. U tom kontekstu također ovaj trenutni stav koji je stav komisije Europskog vijeća po mom mišljenju onda zaslužuje vašu podršku. Ali ako nasuprot tome Europski parlament smatra da je europska obrambena politika e, jednostavno međuvladin instrument s kojim se želi poboljšati sigurnost e, kontinenta, ako je to jedini cilj, ako ta politika nema nikakvih e, daljih ciljeva, onda nema nikakvog razloga zašto bi Britanci bili isključeni iz te suradnje a za učinkovitost bi bilo čak poželjno da svakako to i učine, da budu uključeni. I tu bi onda možda stav Europske komisije se mogao učiniti pre nefleksibilnim. U okviru te studije smo razmotrili isto tako činjenicu da tijekom referenduma čak i oni koji su najviše se zalagali za Brexit nikad nisu mislili da bi Ujedinjena Kraljevina trebala e, izaći iz sigurnosne suradnje sa kontinentom, ako je to čisto međuvladina suradnja i e, ako to nije vezano uz europske integracije, jer su Britanci uvijek e, htjeli izbjeći integraciju sa kontinentom e, što se tiče obrambene politike. Kao što vidite, ja osobno smatram da je Europska unija e, projekt političke integracije, to vam kažem kako bi bio transparentan, ja sam autor te studije, ja podržavam tu ideju da je Europska unija dugoročan projekt političke integracije i posljedično tome mislim da je integracija Ujedine kraljevine u um, uh, ovu politiku obrane nešto što bi trebalo dobro ukviriti, eh, podrediti određenim uvjetima. Ali, naravno, jedan dan bi europski projekt mogao i trebao moći i računati na Ujedinu kraljevstvo. I ako Europska unija želi biti stroga, onda mora istodobno i e, pripada na to da ne zatvori definitivno vrate. jer bi se London mogao jednog dana vratiti, možda ne sutra, ali mogao bi se vratiti. I ako se, ako vrati, ako se vrati, onda bi suradnja mogla biti konstruktivnija nego dosad što se tiče obrane. Ne bismo se trebali zabraniti nadati se tome, iako se to možda čini naivnim. Na kraju krajeva Brexit je možda bilo nešto što je bilo potrebno napraviti, barem što se tiče ZSUP-a i e, ZVSP-a. To je svako bilo potrebno kako bi se deblokirala europska obrana, ali to je možda i potrebno kako bi Britanci dugoročno gledano e, mogli preuzeti vlasništvo nad europskim projektom a ako u tome ne uspiju, onda e, će to značiti da je Brexit bio još i potrebniji, jer, smo onda s time jednom zauvijek riješili e, to pitanje i to će onda dopustiti eu da nastavi e, dalje ići tim putem. Koja je strategija koju bi EU trebala slijediti u okviru pregovora vezanih uz buduće odnose sa Ujedinim kraljevstvom? Ako želimo biti strogi, onda moramo dakle, postupati strogo, ali moramo isto tako otvoriti vrata u jedinoj kraljevini. prije nego što u potpunosti zamrznemo odnose, Europska treba shvatiti u kojoj mjeri Ujedinjeno kraljevstvo može se uključiti u donošenje odluke. A kako bi shvatili e, kako je to moguće napraviti, mislim da Europska unija treba prije toga odgovoriti na dva pitanja. Prvo pitanje se tiče autonomne strategije autonomije, to je ono što se tiče trenutno e, ovog obrane. Malo ste prebrzi i čitate. Dakle, Strategija autonomije je nešto na što je treba odgovoriti kako bi znali kako integrirati Britance. To je vrlo važno i što se tiče obrambene industrije i peskova Imajući na umu uh, to da je Europska pokušava provesti taj strateški cilj usvodivanja strateške autonomije, treba znati da Ujedinjena kraljevina može tome doprinijeti. Stoga se tamo postaviti nekoliko pitanja. Dakle, možemo li na Ujedinu kraljevstvo gledati kao na dio neka koji može doprinijeti ili koji treba doprinijeti toj eh, strategiji autonomije Europske unije, da li ne. Dakle, drugim riječima, trebamo li mi, europljani, biti strateški autonomni sa Ujedinjenim kraljevstvom ili bez Ujedinjenim kraljevstvom. Dakle, bismo li trebali biti također autonomni i od Ujedinjenog kraljevstva. To je strateški gledano pitanje na koje moramo odgovoriti prije nego što odlučimo u kojoj mjeri možemo Britance uključiti u e, europsku obrambenu politiku i prije svega u e, sustav upravljanja Europskog obrambenog fonda i sustava PESCO-a jer je jasno da će sudjelovati na nekoj razini, ali postavlja se pitanje hoće li oni jednog dana biti integrirani u sustav donošenja strateških odluka oko upotrebe Europskog obrambenog fonda, a vezano s to moramo shvatiti što želimo od te strateške autonomije. Zatim drugo pitanje koje trebamo odgovoriti je stajalište koje Britanci misle zauzeti općenito u svijetu i u Europi. Shvatili ste. Sjedne američke države polako se čude europskoj obrambenoj politici. Dakle, shvatili su da europska obrambena politika možda nije nužno u skladu sa njihovim e, obrambenim i industrijskim interesima, jer tu imamo i mogućnost da više dajemo prednost zajednici, ali isto tako i da zaštitimo obrambenu industriju kako bismo sami izrađivali našu vojnu opremu i dakle na neki način da ograničimo ili da prestanemo e, kupovati američko oružje. A Amerikanci nemaju zapravo interesa u tome da mi budemo e, strateški autonomni u smislu obrambene industrije, to treba jasno reći. Kako će Britanci se pozicionirati prema tome? Hoće li poduprijeti e, tu politiku strateške autonomije u smislu industrije Europske unije ili ne. E, to će o tome će ovisiti isto tako koliko ćemo ih uključiti o tom njihovom stajalištu. To je jedan vrlo važan element. A to nećemo moći shvatiti odmah. Za to će nam biti potrebno vremena prije nego što shvatimo kako, kako će stajalište uzeti Britanci. Trenutno su jako zahtjevni što se tiče europske obrane i jako su izradili pohvalne dokumente o tome što je možda čudno uzevši u tome da su bili vrlo kritični vezano to u prošlosti, ali jako su zahtjevni. I stoga se postavlja pitanje hoće li ostati tako zahtjevni e, i u budućnosti vezano uz tu i kako da se mi prema tome postavljamo. Pa ja mislim da bi Europska unija trebala izbjeći da na brzinu se usvoji neki sporazum za obranu. Svakako treba e, ekonomske aktere tu umiriti vezano uz komercijalne ekonomske aspekte, ali ne bismo trebali što se tiče područja obrane odmah usvojiti neki sporazum jer moramo ostati fleksibilni što znači da moramo moći dati ustupke ili odbiti dati ustupke već o tome kakav će stav zauzeti Britanci eh, kada se radi o glavnim međunarodnim eh, ciljevima koje mi imamo. I najvjerojatnije kada će Sjedinjene države početi e, se odlučivati oko ove europske politike za ojačanje obrambene europske industrije i oko e, onih drugih pitanja, onda će vjerojatno se i oni pozicionirati. Ja podsjećam, dakle, to je Amerikancima od vitalnog interesa. Dakle, ne treba odmah usvojiti jedan e, nefleksibilan sporazum o sigurnosti obrane. Mislim da treba e, preferirati više memoranduma o sporazumijevanju ili neki fleksibilan sporazum koji će nam omogućiti da doziramo našu otvorenost prema Britancima, ovisno o njihovom stavu, o njihovom um, stajalištu, e, prije nego što shvatimo kako će se oni ponašati. A između ostalog mogli bismo i skroz polako pokušati ih privući k nama, jer krajnji cilj je, mislim, idealni cilj bi bio taj da se vrate u Europsku uniju i da to prihvate, da preuzme vlasništvo nad tim projektom e, integracije Europske unije. U tom kontekstu bi ta ideja da odmah što prije možemo e, potpišemo sporazum o pridruživanju kao što je pa, Europski parlament predložio vezano u sigurnost i obranu, možda je to nešto što nije najpametnije. Po mom mišljenju bilo bi bolje da smo fleksibilni, da usvojimo sporazume ili memorandume o sporazumijevanju za pojedine sektore koji se tiču obrane i da izbjegnemo da se previše učrstimo u našem odnosu. Jer situacija u kojoj se danas nalazi Europska unija možda najkomotnija situacija za nju i nama najviše ide na korist. Budući da su bitanci jako zahtjevni, budući da smo u položaju gdje možemo dati ustupke i gdje možemo im dati ustupke ovisno o njihovom ponašanju. I iskreno rečeno, Europska unija nikad do sada nije bila u tako komotnom položaju prema Ujedinom kraljevstvu što se tiče obrane. Zašto bismo dakle promijenili e, sami sebi taj položaj tako što ćemo se e, učvrstiti u neki e, sporazum. Ispričavam se ako sam govorio prebrzo. Uh, Hvala lijepa kolege zbog naših vremenskih ograničenja. Ja bih sad odmah dala prijedlog. u vezi naše rasprave. Dakle, mislim da bismo trebali saslušati troje ili četvoro kolega koji su se javili za raspravu, ali vas pritom molim da ograničite svoje intervencije na, pet, na dvije minute a ja ću zamoliti gospodina Santopinta da ostane na podiju i još ću pozvati dva stručnjaka iz Klingendela, dakle Centra za evropsku reformu sa sjedištem u Londonu, da odmah nakon toga iznesu svoje e, svoja gledišta o Brexitu, a nakon toga bi uslijedila onda duža rasprava. Jer moramo biti jako strogi s vremenom, s obzirom da znamo da nas čeka drugi sastanak. Prvo, gospodin Galer ima riječ. Ja sam mislio da možda ipak prepustim riječ kolegi Danžanu. Um, uh, Danžan. Merci, merci Hvala vam malo me sada destabilizirala ova prezentacija vaše studije. Mislim da Mislim, vi imate pravo na vaša mišljenja i ta mišljenja su zapravo vrlo bliska i mojima, ali mislim da je u vašem pristupu pomalo prejak taj ideološki aspekt. Ja bih e, radije da se pridržavamo činjenicama i da se pridržavamo postojećim mehanizmima i načinima na koje možemo postojeći da oni rade sa Britancima i e, na one koje možemo bolje provesti bez Britanaca. Ono što me smeta je to što s jedne strane međuvladinu e, verziju e, supostavljate integracijskoj viziji. Na području obrane mi se čini da je to zapravo vrlo hrabro učiniti. Recimo, kako, kako je stajalište Francuske trenutno, je li to međuvladin stav ili integracijski stav? Pa ja ne znam ništa o tome. Dakle, nemamo e, s jedne strane stajalište Europske unije, s druge strane stajalište Velike Britanije. Sve je to više e, iznijansirano, sve je to više komplicirano. I ono što želim reći je zapravo da u ovom domu gdje govorite upravo da je to konstrukcija sui generis, da se Europska unija razvila sa malo međuvladinog pristupa, sa mladog pristupa metodom zajednice, sa mladog malo integracijskog pristupa. Obrana je jedno područje koje i još više tako nejasno unutar razvoja Europske unije. I da, dakle, govorimo o velikim kategorijama, jer da kažemo ako ste integracionisti, onda trebate raditi to, a ako ste više za međuvarnim pristup, onda trebate raditi to sa Britancima. Mislim da je to malo previše crno-bijelo i da to nas onda odvodi u neke ideološke sfere koje nisu u skladu u potpunosti sa stvarnošću. I stoga bi moj zaključak bio upravo obrnut. Ja mislim da možemo napraviti sporazum sa Britancima, jedan jedini dokument o sigurnosti i obrani, zato što u svakom slučaju ti dokumenti koje danas imamo e, na tom području su svi izuzetno fleksibilni, izuzetno fleksibilni. Kakav bi, kako bi bilo ime tog sporazuma? Imati takav sporazum da i misliti da će nas on u potpunosti fiksirati. Mislim da to nije točno. Mi smo i dalje, unatoč tome što imamo određene dokumente i sporazume, izuzetno fleksibilni. Taj pragmatizam, tu fleksibilnost, e, to je nešto što moramo u svakom slučaju zadržati u našim e, budućim odnosima sa Britancima. Zatim još jedna zadnja riječ, znam da je to nešto što jako e, vrijeđa naše britanske prijatelje u smislu budućih odnosa, jest dakle, da na njih u budućnosti gledamo kao na neku treću državu, kao bilo koju drugu, dakle e, primjerice neku državu poput nekih država kandidatkinja ili nekih vrlo marginalnih država što se tiče oblikovanja ZSOP-a. Ja mislim da čak i kada ste treća strana u ZSOP-u da ipak imate velike mogućnosti u smislu sudovanja i dogovora kada se radi o sigurnosti i ZSOP-u primjerice i Sjedinjene američke države su također treća strana u okviru naših politika, a nitko ne dovodi u pitanje da su oni vrlo tu e, važni. Dakle, ja sam za mnogo pragmatizma, za mnogo fleksibilnosti. Ne želim da se neki tekst e, da se kaže da neki tekst koji će se usvojiti najvjerojatnije prije nego neki sporazum u nekim drugim područjima, da bi nas mogao učvrstiti za uvijek, baš e, suprotno. Ja mislim da u jednom dokumentu možemo izraziti mnoge različite, vrlo e, fleksibilne ideje s koje možemo sačuvati što uže odnose sa Ujedinim kraljevstvom, a to je zapravo u sviju. Gospođa Claire Moody, hvala. E, ja bih se sad samo nadovezala na ovaj komentar. I bit ću vrlo kratka jer e, ću se javiti nedvojbeno u sljedećoj rundi rasprave. U cijelosti se slažem s time da zapravo sada, s obzirom na trenutno stanje, ne znamo kako će izgledati još dugoročne veze. Međutim, e, mislim da jednostavno moramo progutati tu pilulu pa onda vidjeti što će se događati. Ovo je područje u kojem je razina nesigurnosti glede odnosa koji će postojati nešto što nam baš ne pomaže puno i nije ni nije od pomoći, međutim jasno je da se ono što je kazano glede naših e, dosadašnjih odnosa i ono što je izgrađeno treba u svakom slučaju očuvati sve ono što je pozitivno za budućnost. Hvala. Sada kolega Jeffrey Van Orden. Evo sad, e, zapravo se slažem sa ono što je rekao kolega Danžan. Ja nisam još imao priliku pročitati ovaj dokument, ali ako njegov sadržaj zapravo odraz ovog, dakle ako je ovo što ste rekli odraz onog što piše u dokumentu, onda to zapravo i nije, nije, ne može biti rezultat neke studije posebne, to bi više bilo kao da je došlo iz Europske komisije jer je totalno ideološki obojeno. A ovo pitanje vojne, e, vojnih kapaciteta je ovdje samo zapravo u drugom planu. Naravno da su federalisti u Britaniji presretni da izlaze, to je bio njihov projekt, oni to i žele. A moram reći da mnoge zemlje u Europi moraju dobro razmisliti o pravcu u kojem se ide. Sad abstrahirajmo sad vojne kapacitete, ako se o tome ne govorimo, onda je Velika Britanija bila zapravo uvijek vrlo autonomna i vrlo iz separirana, odvojena jer sve njene strukture kompletne, ona nije zapravo e, usudjela tome NATO i sve ostalo što mi imamo treba nastaviti osiguravati da Velika Britanija ispunja obveze koje je preuzela i ostane vjerna dakle dosadašnjim svojim e, kursu i obećanjima. To je jedina šansa koju imamo glede jedne buduće sigurnosti zajedničke. A moje zabrinutost ide de facto u dva smjera. Prvo, 22 članice Europske unije koje su saveznice NATO-a bit će ponovno zapravo ometene, da tako kažemo, i zaustavljene, skrenuta im pozornost sa onog pravog stvari koju trebaju sad raditi, a to znači ojačavati NATO. A drugo, pitanje je protekcionizma unutar Evropske unije i u kojoj mjeri ćemo uopće uspjeti objediniti recimo naše potrebe i u obrani na tom području, u kojoj mjeri ćemo uspjeti ići na onu zajedničku nabavu, općenito napraviti našu obranu nečim što je učinkovitije. Ali mislim iskreno govoreći da nakon svega ovog što smo iznijeli niste dali produktivno ni objektivno razmišljanje i sveobuhvatno u toj studiji koju ste ovdje objavili i nama prezentirali. hvala vam lijepo. moram sad isto reći da se u cijelosti slažem sa procjenom kolege Danžana o ovoj studiji. A sada kolege predlažem jednu minutu pred pauze, a, tako da bi naša dva ugledna stručnjaka iz Klingendela i Centra za evropsku reformu zauzela mjesto na podiju i iznijeli svoje prezentacije. It Možda i vi da ostanete na podiju ako neko kasnije bude želio još po neko pitanje postaviti ili vas involvirati u našu raspravu.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 Okay, we are ready. Spremni smo. Kolege, sljedeća točka dnevnog reda. Zapravo, gotovo isti naslov. Um, s ovom točkom koju smo malo prije prezentirali. Dakle, Europska sigurnost i obrana nakon Brexita. Imam tu čast i, ako hoćete, užitak da pozdravim naša dva gosta, gospodina Trenta, koordinatora e, za sigurnost u Klingenu, poznatom nizozemskom institutu, zatim direktora Jana Bonda, direktora za vanjsku politiku koji predstavlja Centar za Europsku reformu sa sjedištem u Londonu vrijeme je vrlo, vrlo ograničeno, pa bih vas lijepo molila naše goste da odmah uzmu riječ. Prvo, gospođa Drent, hvala lijepo. I hvala vam na pozivu. Ovdje je zaista velika čast za mene što se mogu ponovno obratiti vašem odboru. Predmet o kojem ćemo mi danas razgovarati se u našim svim mogućim think tank institutima i o tome se razgovara uvijek na dva načina. Da li će to biti možda dobro za zajedničku sigurnosno obrambenu politiku ili će to biti nešto što će nas uništiti? Mislim, taj Brexit naravno. Mislim da je to jako teško odgovoriti na to, zato što Velika Britanija donosi jako puno sa sobom u smislu sigurnosti, silne obavještajne kapacitete, posebne specijalne jedinice, zatim operativne e, glavne stožere i kao i čitav niz e, vojnika, dakle snažne, snažno ljudstvo u vojsci. Dakle, što se tiče vojne učinkovitosti, oni su vrlo autonomni i jako puno su donosili sasvom. Prema tome, Evropska unija će tu jako puno izgubiti. Jer mislimo da Britanijanska autonomija sad postaje opet e, nekom velikom e, nečim što mi ne možemo uopće više uvrstiti u naše redove. Ali s druge strane, to zapravo ima i nekih dobrih strana, a to je recimo da Britanci koji nisu bili jako skloni zajedničkoj sigurnosti obrambenoj politici, a imali su pravo veta, sada to više neće imati. Zatim pitanje zajedničkog financiranja PESCO-a, Evropske obrambene agencije, to su sad sve stvari koje se zajednička nabava i tako dalje. To se sad čini da je sad puno bliže nego prije, jer više nema tog veta a mislim da će i mnoge druge države sada se morati zapravo iskristalizirati svoje stavove puno jasnije izaći. Meni se čini tak i da je moja država, nizozemska, se vrlo često skrivala iza skuta Velike Britanije i okljevala. A sada će se morati svi puno jasnije postaviti. Tako da mislimo da je to jedan izazov, ali moguće ima i dobrih strana. Pa sad ako analiziramo šta je Britanija predonosila zajedničkoj sigurnosno obrambenoj politici, de facto kroz različite misije i sve ostalo to i nije toliko impresivno s obzirom na njezine inače kapacitete i brojnost njezinih oružanih snaga. Međutim jasno je, a to je i ovdje bilo e, vrlo jasno kazano i malo prije u prezentacije da Europska unija i Velika Britanija je puno zajedničkih ciljeva i mislimo da bi Unija mogla dobiti puno više ako i nakon Brexita održi uske odnose sa Britanijom. Međutim, pitanje je kojeg oblika bi to trebalo biti. Europska komisija je, koliko znamo, odredila tri crvene linije u studenom 2017. ispod kojeg ne, ne može ići. To je dakle nema izuzetaka za Britaniju, nema diskriminacije u odnosu na druge zemlje i treće proporcionalno pravo E, proporcionalnost u svemu što Evropska unija nudi Britaniji i obrnuto Britanija Uniji čini. E, ja bih mogla tome dodati još jedan argument. Ono što se nudi Britaniji trebalo bi se barem u općim uvjetima, u općim crtama moć ponuditi i drugim trećim zemljama, recimo pogledajmo samo Norvešku i ne želimo ni u kom slučaju diskriminirati njihov angažman u zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici, sigurnosnoj obrambenoj politici Europske unije. Dakle, pitanje je kako ćemo nastaviti involvirati Britaniju i dalje u našu buduću obranu i sigurnost i kako suradnje sa Europskom obrambenom agencijom treba izgledati i tako dalje. Puno se toga može kazati i o financiranju aranžmana koji već teku. Dakle, jedan sporazum o sudjelovanju je već ponuđen Velikoj Britaniji, a mogao bi biti i zanimljiviji trećim zemljama drugim ako se to prekroje. A sad što se tiče razgovora koje sam vodila sa britanskim dužnostima i njih proizlazi da njima to nije dovoljno. Jer poseban status kojeg bi Britanija željela nije za sada predviđen u postojećim aranžmanima. Ti aranžmani doista nude, ovog, ovog trenutka ne nude baš jako puno. One nisu involvirani uopće u operativne planove niti u konkretne misije. Doista, Britanija sigurno e, smatra da to nije dovoljno, a mi moramo i razmisliti da li je to dovoljno da onda treće zemlje involviramo u našu zajedničku obrambenu sigurnosnu politiku i ne bismo li trebali možda kritično revidirati takvu vrst sporazuma i naš način razmišljanja i ponuditi više trećim zemljama. Ja znam da NATO nije baš dobra analogija, ali NATO ima partnerstva koja nudi trećim državama. Pre, primjerice najviša razina suradnje i partnerstva je ugovor o partnerstvu naravno s NATO-om i to su onda uvijek za svaku zemlje individualno skrojeni sporazumi o takvom partnerstvu, ali ih se tu doista involvira te treće zemlje. Prema tome, autonomija kod e, donošenja odluka mora se očuvati, to je jasno, ali ja bih se založila za malo jače i specifičnije partnerstvo s trećim zemljama, pogotovo onima koji su politički i strateški važni za Europsku uniju, a isto tako treba vidjeti što one mogu donijeti zajedničkoj, zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Dakle, možda recimo status jednog promatrača ili pridruženog člana, kako god to želite nazvati ili uokviriti pravno međutim treba razmotriti šta ta zemlja može i hoće učiniti za zajedničku sigurnost i u takvoj suradnji to naravno ima i onda se trebate sporazum po mjeri skrojiti naravno uvijek gledano sa jedne vojno-sigurnosne aspekta. Međutim, i tu ostajemo pri tome da nema izuzeća, kao što znamo komisija je to jasno iznijela u ime Evropske unije, kod razgovora sa Britanijom, znači nema diskriminacije prema trećim zemljama. E, drugim riječima, mm, mi znamo što ostaje. Ostaje jasno i razmjena obavještajnih podataka. A tu će onda nastati još dodatni problemi jer tu ima stvari koje zemlje nikako ne žele podijeliti, a onda postaje ostaje otvorenim i problem Europskog suda kojeg e, treće zemlje da li ga priznaju ili ne, odnosno morali bi u toj situaciji. A recimo Britanija nije htjela. E, mislim da zatim što se događa s Europskom obrambenom agencijom. E, od početka je Britanija blokirala svako povećanje izdvajanja iz europskog proračuna za obrambenu agenciju i na taj način je čitav niz projekata ostao zapravo u fazi pripreme, ali se nije nikad krenulo realizaciju. Ali sad ponavljam, e, tu treba o zadržati autonomiju i kod e, formiranja naših odluka i našeg načina razmišljanja samo odluka. Zatim, možda bismo trebali razmisliti o različitim okvirnim programima za treće zemlje. Naravno, to ponovno dolazi uz preduvje da se te zemlje moraju prihvatiti i poštivati temeljnu slobodu kretanja dakle temeljne slobode kretanja ljudi i tako dalje u evropski, koja vrijedi za Evropsku uniju. Zatim, e, kakva je još suradnja moguća našoj budućoj sigurnosno obrambenoj politici? Dakle, mi vidimo da je za sigurno u toj suradnji Britanija će biti od vitalne važnosti, ali ponovno i to će ovisiti e, i njihovo sudjelovanje u našoj sigurnosnoj politici i njihovom generalnom involviranju u Uniju, u Carinsku Uniju, u zajedničko tržište i sve ostalo. Zatim, pitanje je da li se naša stalno strukturirana suradnja PESCO može otvoriti za treće države i postati za njih nečim trajnim. A zatim, pitanje je kako ih involvirati u PESCO jer treće zemlje neće sjediti za nama za stolom za kojim se donose odluke. Neće odlučivati o strateškim izborima i peska, ali to bi bio jedan zanimljiv projekt za razvijanje kapaciteta i njihovih koji su nam bitni za našu buduću suradnju, ali to se odnosi onda i na Britaniju. Zatim, NATO. Možda bi se tu mogle involvirati treće zemlje u projekte vojne mobilnosti, kao recimo partneri NATO-a ili pridruženi članovi. Ali da budemo realistični na kraju. Ako Evropska unija nije zainteresirana da pridonese projektima ili ako, dakle, pardon, treće zemlje nisu zainteresirane za doprinos PESCO projektima za bilo kakvo sudjelovanje u misijama zajedničke sigurnosno-obrambene politike, onda će jednostavno imati manje privilegije i biti e, tim udaljenija od e, onih koji donose odluke čak i u fazi kad se te odluke paniraju. Dakle, mislimo da bi trebali stvoriti jedan okvir za treće zemlje koje su zainteresirane za suradnju u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, ali mislimo da bi takvi aranžmani trebali imati puno više sadržaja i substance. Hvala. A sada direktor Ian Bond, izvolite. Hvala vam. Sada Hvala vam. Sada direktor ima, riječ ima direktor Ian Bond, izvolite. Hvala vam. Dopustite da eh, najprije kažem kako mi je iznimno zadovoljstvo da sam danas ovdje, to je vjerojatno prvi i posljednji put s obzirom na eh, naš skori odlazak. Jutro sam htio govoriti o sadašnjoj ulozi eh, Velike Britanije u europskoj zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Htio sam analizirati E, kakve bi odnose možda britanska vlada mm, željela nakon Brexita. Zatim sam htio govoriti o svojim zapravo bojaznima koje će Europska unija imati nakon Brexita, te na kraju bih vam dao nekoliko preporuka e, što učiniti kako Brexit ne bi pretirano naštetio europskoj e, sigurnosti i obrani. Prethodni govornici su govorili da je Velika Britanija u prošlosti predstavljala prepreku mm, za bolju integraciju obrambene politike Europske unije. Mm, Velika Britanija uglavnom željela surađivati bilateralno sa SAD-om ili u okviru e, NATO-a ili u koaliciji e, voljnih. E, blokirala je nekoliko inicijativa kao inicijativa koja se odnosi na sjedište um, utjecala na to da proračun bude e, nizak, a nije bila niti bog zna kako entuzijastična kad se pregovaralo o direktivi o nabavi. No, ja bih htio reći da to nije cjelokupna slika. Sporazum iz San pokazuje da je Ujedinjena kraljevina bila spremna podržati mm, politiku zajedničke obrane, no e, pod uvjetom da se poštuje ono što se radi u okviru e, NATO-a. Mm, zatim sudjelovala je u operaciji Atalanta, zapravo ponudila sjedište, a ako baš želite statistike, od stupanja na snagu direktive o nabavi nijedna jedna zemlja članica je nije iskoristila u mjeri u kojoj je to učinila e, Ujedinjena kraljevina. Zatim, Ujedinjena kraljevina je vrlo aktivno sudjelovala u zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i to je zapravo bio e, najdraži način e, Ujedinjene kraljevine da ostvari svoje ciljeve. I ja sam u 96. pomogao u pripremi prvog nacrta zajedničkog stajališta o e, Afganistanu i Kubi i to u okviru konzervativne vlade koja je bila poprilično euroskeptična po mnogim drugim pitanjima. Tako da postoje područja mm, u kojima je Ujedinjena kraljevina u praksi bila vrlo aktivna u korištenju mehanizama Europske unije, iako je retorika bila pomalo euroskeptična. Dakle, kakvi će, kakve će odnosi e, biti između Europske unije i Ujedinjene kraljevine u budućnosti? Pa vlada je jasna kad kaže da želi tjesnije odnose u području obrane nego sa trećim zemljama. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu u veljači Tereza May je rekla da je Ujedinjena kraljevina spremna nastaviti e, pomagati operacijama Europske unije. Isto tako je rekla da ne želi biti uključena u detaljno e, planiranje to jest da želi biti uključena u e, detaljno planiranje, to je jedan od uvjeta za slanje trupa. Tako da zapravo to funkcionira dvosmjerno. I Ujedinjena kraljevina želi imati pravo glasa ako će doprinijeti tim operacijama. Vlada želi pronaći neki način kako da sudjeluje u fondu za obranu, i nada se da će ostale zemlje članice Europske unije pozitivno gledati na tu želju Ujedinjene kraljevine da sudjeluje. još jedna stvar. Ujedinjena kraljevina želi sporazum o suradnji u e, sigurnosnoj i vanjskoj e, politici koji će se provoditi nakon ožujka 2019. Prije nego što se dočeka konačni e, sporazum o odnosima koji će stupiti na snagu negdje u 2020. E, tako da očito je da London pokazuje da e, želi sudjelovati u tim e, u donošenju najosjetljivijih odluka u tom području budući da će mm, iako će zapravo izgubiti pravo glasa u Europskoj uniji. Ono što mene najviše brine jest smjer u kojem e, bi se zajednička sigurnosna i vanjska i obrambena politika mogla razvijati nakon Brexita. To ne znači e, da će Ujedinjena kraljevina biti uvučena u, ratove protiv svoje volje. No, neki progresivni e, političari su u 2016. to povezivali sa imperializmom Ujedinjene kraljevine u Ukrajini, na primjer. Vjerojatnije je da će nakon Brexita Europska unija postati još e, pasivniji promatrač u e, području sigurnosti i obrane. Čak i sa pokretanjem peska te sa pokretanjem Europskog fonda za obranu bojim se da Europska unija nema dovoljno sposobnosti, a niti stratešku kulturu Um, koja je potrebna za rješavanje izazova u Europi i uh, u susjedstvu Europe. Um, naravno tu bih istaknuo iznimku Francuske, ali zapravo postoji vrlo malo uh, zemalja članica koje obranu shvaćaju ozbiljno. I tu sad ne govorim samo o um, dva 2% BDP-a da se troši na obranu, već već se to ne smatra uh, samim ciljem. Dakle, cilj je imati snage koje se mogu brzo razmjestiti, koje se mogu nositi sa e, raznovrsnim prijetnjama na različitim mjestama, mjestima i e, riječ je o tome da treba imati mm, političare koji moraju donositi takve odluke te e, objasniti glasačima zašto se ponekad takve odluke moraju donositi. To zatim znači da se moraju donositi odluke o nabavi, što znači dakle se mora nabaviti najbolja moguća oprema za najbolju moguću e, cijenu a ne, da je to samo jedan način kako da se podupira zapošljavanje u nerazvijenim područjima. I naravno, istina je da i u Ujedinjenoj kraljevini pritisci su isti, ali činjenica je da u trenutku kad su proračuni niski, da stvarno moramo paziti na svaki euro koji se potroši i da moramo nastojati dobiti najbolju vrijednost za taj euro. A dopustite mi sada da kažem nekoliko riječi o tome kako <laughs> umanjiti štetu nakon Brexita. Najvažnija stvar je da 27 zemalja članica e, ne treba gledati na Ujedinjenu kraljevinu samo kroz prizmu e, prigovora iz prošlosti i smatrati da će Europska unija bolje funkcionirati bez Ujedinjene kraljevine. E, Ujedinjena kraljevina daje značajnu vojnu pomoć i u okviru operacija CSDP-a i pogotovo u trenutku kada se velik broj takvih operacija pokretao Uh, Ujedinjena kraljevina je slala uh, brojne vojnike uh, i brojne snage u Afganistanu, na primjer. Evropska unija ima i golemi industrijski, pardon, Ujedinjena kraljevina ima golemi industrijski i vojni sektor koji može pomoći Evropskoj uniji. I iako bi bilo primamljivo reći da će se Ujedinjena kraljevina tretirati kao treća zemlja, osim ako Ujedinjena kraljevina takav status ne bude tražila sama za sebe, ja se nadam da će, da Evropska unija neće ići tim putom, putem. Ja sam svjestan mm, političkih posljedica koje nastaju, pogotovo kada se e, rade razlike između zemalja Evropske unije, NATO-a i e, zemalja članica koje nisu e, članovi tih organizacija. No, ja svakako smatram da postoji znatna razlika između zemlje koja je nekoć bila članica Europske unije i koja je doprinijela razvoju obrambene politike Europske unije i koja još uvijek želi doprinijeti europskoj e, sigurnosti. Europska unija bi trebala e, priznati e, one sposobnosti koje Ujedinjena kraljevina može pružiti i priznati da korištenje trupa i opreme kao i razvojna informacija može biti itekako tekako korisna. Kad je riječ o istraživanju i nabavi u područje, u ovom području, Europska unija bi trebala dopustiti organizacijama iz Velike Britanije da se natječu za sredstva a izvan bilateralnih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Ja se nadam da će donositelji politika stavljati naglasak na bližim vezama s NATO-om. Od zajedničke e, deklaracije iz Varšave u 2016. učinjeno je mnogo, e, ostvareno je mnogo napredaka. No, neki od instrumenata koje Europska unija koristi su u nato rukama, a neke, neki u rukama Europske unije. A zemlje koje su članice obje organizacije moraju i dalje surađivati. To je itekako bitno. I dopustite mi još nekoliko riječi o strateškoj kulturi nakon Brexita. Britanske vlade, obje političke e, strane, su zajedno zaključile da upotreba sile nije poželjna, no da ponekad je to jedini način da postupate prema drugim akterima koji su spremniji na nasilje od nas. To je bio stav manjine uglavnom u Europskoj uniji. Svaki puta kad visoka povjerenica ili netko drugi e, govori o sukobu, da se to ne može rješavati na vojni način, da nema vojnog rješenja. E, uvijek ima vojno rješenje ako ste spremni koristiti nasilje. A problem je u tome što su e, dakle protivnici itekako spremni koristiti nasilje. I sad to je vrlo neugodno zbog povijesnih ili nekih drugih razloga. Ali ostale zemlje članice Europske unije će morati e, postati britanske jednom kad Britanci odu. U današnjem svijetu, ako će se Europska unija braniti, morat će pokazati da može koristiti silu kada je to potrebno. Dobronamjerne izjave, sankcije e, koje E, na kraju na štete više našim interesima nego interesima naših protivnika jednostavno više nisu dovoljne. I time bih završio. Hvala vam. Hvala. A sada otvaram raspravu. Riječ ima gospodin Galer. Izvolite. Hvala vam. Počet ću s onime što se slažem. I da, imate pravo, ne možemo zamišljati da je svijet ljepši nego što jest i moramo prihvatiti stvarnost ovakvu kakva je i poduzeti mjere koje su primjerene za određene okolnosti. I ja moram priznati da u Njemačkoj, u mojoj zemlji, moramo voditi ozbiljne rasprave o tome. Ako želimo rješavati eh, te probleme. Zatim, da, provjerit ćemo što je moguće u, budućnosti i da, jasno mi je da Britanci sada kad odlaze, e, izgleda kao da očajnički traže područje o kojima se može održati e, suradnju. Mm, dakle, mm, mislim da postoji jedna rečenica koja kaže neko ko odlazi ne može imati bolje uvjete od onih koji ostaju. E, recimo, e, Norveška je u Carinskoj uniji, u Schengenu, u NATO-u. I ne možemo zato reći da Norvešku treba bolje tretirati jer je bolje integrirana. no ja sam spreman vidjeti na koji način možemo organizirati tu suradnju. Jer da, imamo potencijal za uh, sudjelovanje. Ako to kažete, onda, mm, mislim, ja se slažem s time, ali trebali se to malo više pokazati u prošlosti u CSDP misijama. Jer nismo baš to vidjeli u toj mjeri. A kad govorimo o mm, industri, suradnju u području industrije, imamo zakonodavni e, prijedlog o EDIDP-u, dakle e, taj zakonodavni prijedlog u postupku. U našoj zemlji recimo imamo proizvodnju, zatim plaćaju se porezi i ako nema nikakvih pravnih e, uvjeta za korištenje proizvoda, pa mogu zamisliti da da je to suradnja koju ste e, vi zamislili da je i to moguće. Da, e, imamo brojne mogućnosti u tom području, ali e, moglo je biti i bolje u prošlosti. Hvala vam. E, imamo 19, e, pardon, 12 minuta. Izvolite, gospođo Mude Hvala vam. Hvala vam na izlaganjima. E, šteta što je autor izvještaja mm, da komentari koje smo čuli su vjerojatno svi, bil, korisni za pripremu izvještaja kad govorimo o Brexitu, da moramo paziti da e, ne uništimo sve ono što je do sada dobro napravljeno. I ja naravno smatram da je na vladi Ujedinjene kraljevine da da konstruktivne prijedloge o tome kako bi budućnost mogla izgledati. No, postoje neke stvari koje Ujedinjena kraljevina e, donosi dakle u tu e, zajedničku sigurnosnu i vanjsku i obrambenu politiku i e, mislim da bismo se stvarno trebali potruditi da neke od tih aspekata zadržimo. To je područje u kojem bismo trebali postići dakle jedan sporazum i to što je prije moguće, a on bi prema mojem mišljenju trebao uključivati E, obrambenu industriju, te dio koji se odnosi na sigurnosnu i obrambenu politiku. Dakle, sve ono o čemu smo govorili. Eto, toliko od mene. Hvala vam sada. Riječ ima gospodin Carver. E, dakle, ja sam jedan od onih e, zagovornika Brexita, tako da govorim iz te perspektive. Mm, netko je govorio o očaju. Ja sjedim već četiri godine u ovom parlamentu. E, I radio sam e, sa, na koordinaciji za borbu protiv terorizma i tada sam shvatio do koje mjere Europska unija E, koliko se Europska unija oslanja ne samo na Veliku Britaniju, već i na ostale zemlje, pogotovo kada je riječ o razmjeni informacija. Interes moje zemlje je da što više surađujemo sa Europskom unijom. E sada, da li mi ovdje govorimo o europskoj obrani ili obrani Europske unije? Europska e, unija mora na to gledati E, sa stanovišta e, europske obrane, a ne samo Europske unije. Imamo e, NATO, kolega Jean. gledam njega i sjetim se odmah bilateralnih sporazuma između Ujedinjene kraljevine i Francuske. zatim od skandinavskih i baltičkih kolega, tu također, s njima također surađujemo i to bilateralno već dugi niz godina, pa zašto i ne bismo. I ja vam govorim kao netko tko je bio za Europu, koji je bio proeuropejac, Uh, ali sam eto kroz rad u ovom parlamentu um, uvidio da to nije najbolje. A govorim vam, uh, recimo ima moja supruga iz Irske. ja se ispričavam, ali moram vas prekinuti. Uh, gospodine Bond, vi ste jako puno toga pametnog rekli i slažem se s onim što ste rekli na kraju da sada kada dolazimo do breksita uh, Brexita, da zemlje članice moraju bolje sagledati vlastite odgovornosti. I slažem se s onima što ste rekli o uh, neutralnosti. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Don John. Biću kratak i neću ponoviti ono što sam rekao. Što se tiče toga da mislim da bi se faza nakon Brexita mogla uh, moći upravljati bez neke drame Dakle, ako se dobro međusobno razumijemo i da imamo dosta fleksibilnosti i pragmatizma i da možemo e, učiniti od Brexita jednu priču uspješnicu što se tiče obrane. Želim samo s pomalo ironije naglasiti nekoliko britanskih stajališta zbog kojih se danas pomalo moram nasmijati. Mnogo naših britanskih prijatelja nam danas kažu, ah, Bože moj, ne znate što ćete izgubiti što se tiče obrane i sigurnosti sa Brexitom. Pa da, doista ne znamo to, zato što nam bitance nisu baš do sada mnogo toga pokazali što se tiče onoga što bi mogli doprinijeti. E, čujem da su jako doprinijeli ZSOP-u, dakle ne govorim tu samo, ne govorim, mislim tu na zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku, nego na ZSOP, a da, mnogo su doprinijeli, pa ne znam to, statistički to nije potvrđeno. I prije nekog vremena sam e, zgledao s jednim ministrom obrane iz Velike Britanije koji mi je rekao, pa gospodine Danžane, pa kako će Europska unija moći izgraditi nešto ambiciozno po pitanju recimo e, mornarice bez naše kraljevske mornarice. Pa da, evo imali smo operaciju Atalanta. Naravno da u redu, spravo ste nešto rekli, ali niti jedan brod Karavske monarice nije sudjelovao u toj operaciji e, kod Somalije. A kaže nam se da je to vrlo uspješna pomorska operacija. Dakle, to je taj paradoks koji imamo. Da, u apsolutnom smislu je Ujedinjeno kraljevstvo doista država koja ima operativne kapacitete e, najviše razvijene vjerojatno su na prvom mjestu što se tiče Europske unije. Ali što se tiče doprinosa e, ZSOP-u, tu je njihov doprinos vrlo slab, vrlo slab. I stoga, eto, kada čujem, ah, izgubit ćete mnogo toga, pa a zapravo vidimo da je uvedeno su da sada jako malo doprinjelo i to je izuzetna šteta. Naravno da ćemo imati dalje neke bilateralne aspekte koji će e, biti vrlo važni. Francusko-britanska os je tu vrlo važna, tu se pridružimo na ono što rekao e, gospodin Carver. Ali danas najviše operacija u kojoj sudjeluju europljani, to nije europska operacija, već je to operacija u kojoj najviše europljana sudjeluju, to je operacija u Sahelu. 4000 Francuza, 1000 Njemaca, na stotine Nizozemaca, Šveđana, e, različite su tu strukture, imamo minusku, e, neke europske strukture i tako dalje. Koliko e, sudjeluje Ujedina Kraljevina? Samo sa tri osobe. Ne želim pocijeniti sudjelovanje Britanaca. Vidimo da oni sudjeluju zapravo sa tri helikoptera u toj operaciji i stoga se ovo što čujemo ne poklapa sa stvarnošću. Hvala. Pan posao Janusz Zemke and I have to... Sada riječ ima gospodin Zemke. Ja doslovnie telegraficznie tylko. Mhm. E, and then Vrijeme je ključno, e, stoga ću biti vrlo kratak. Dobro, ali molim vas moramo dopustiti našim e, govornicima da odgovore. Evo, ja imam samo jednu stvar koju bih želio reći. Ako pogledate Europsku uniju s jedne strane i Ujedinjenu kraljevinu s druge, europski građani očekuju da će Europska unija e, preuzeti veću odgovornost za sigurnost. A sada postavlja se pitanje je li to u interesu Europske unije da li surađivati sa Ujedinjenom kraljevinom ili ne. Ja sam naravno za, za suradnju. No moramo razmisliti o pitanju, zapravo o popisu zajedničkih projekata. E, obavještajni centar je jedan od takvih projekata i čitav niz drugih aktivnosti. Hvala. Moram dati riječ, ispričavam se gospodine, ali gospodin Santopintu će dobiti minutu i pol, minutu i pol samo. kako bi odgovorio na sve primjedbe koje smo čuli ranije i zatim vrlo kratko isto tako i našim e, trenutnim govornicima. Hvala vam gospođo predsjednice. Nažalost je većina pametnih zastupnika e, koji su kritizirali moju studiju napustili dvoranu. Zahvaljujem gospodinu Danžanu kojemu mogu odgovoriti jer je još i dalje tu na njegove vrlo važne primjedbe. Dakle, gospodin Danžan je naglasio činjenicu da ne bismo tu međuvladinu e, viziju supostaviti integracijskoj viziji to je djelomično točno, ali ne bismo trebali zaboraviti na činjenicu da ako se odlučimo voditi obrambenu politiku unutar Europske unije, a ne izvan Europske unije, da onda to činimo iz određenog razloga. I taj eh, projekt eh, obrambene politike Europske unije bi dakle ne sada, već jednom kasnije, ali prije ili kasnije, se morati na neki način ugraditi u europski projekt, a to je projekt europskih integracija. Ne kažem da to mora biti realistički projekt ili nešto drugo, ali činjenicu da imamo ZSOP unutar Europske unije, a ne izvan Europske unije, je upravo iz tog razloga što će ona prije ili kasnije se morati eh, integrirati u taj eh, širi integracijski projekt Europske unije. Zašto bismo inače Europske uniji dali europsku obranu? Ispričavam se, moram vas prekinuti. Već Hvala vam lijepa na intervencije. Sada vrlo kratko gospođa Drent i zatim direktor Bond. Vrlo mi je žao, zbog toga. Jako smo ograničeni s vremenom i mislim da ćemo morati još jednom organizirati ovakve su sastanka. Hvala vam lijepa, bit ću vrlo kratka. Za Europu je izuzetno legitimno htjeti obraniti vlastite obrambene interese. E, sigurnosno okruženje se pokušava, sama Europska unija mora doista pogledati koje instrumente ima i kako može se obraniti. E, Ujedinjeno kraljevstvo je izabralo izaći iz Europske unije i sada moramo naći neki način kako da uključimo Ujedinjeno kraljevstvo što više u e, te strukture. Moramo biti pragmatični. Moramo sagledati sigurnosno okruženje koje imamo, a isto tako Europska unija bi morala ostati relevantna kao sigurnosni akter, zato što e, postoje i druge različite koalicije e, s kojima se možemo isto tako obraniti protiv sigurnosnih prijetnji i stoga moramo biti pragmatični, moramo se brinuti da je ujedino kraljevstvo što više uključeno u sve to. Hvala vam gospođo Drent, direktor Bond. Hvala vam lijepa ja u potpunosti priznajem e, da je točno ono što je gospodin Danžan rekao o tome da je britanski doprinos e, misijama sop a p-a doista vrlo ograničen. E, postoje neki aspekti koji se odvijaju više skriveno za zatvorenih vrata, ali da, unatoč tome bilo bi poželjno da smo učinili više i zapravo ironično to što sada želimo napraviti više, a upravo smo na pola puta u na tom putu izlaska iz Europske unije. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Carver, naravno da postoje mnogi različiti načini na koji je Ujedinjeno kraljevstvo može ostati uključeno u europsku obranu, no unatoč tome mislim da mi otežavamo poželjnu suradnju tako što istupamo iz Europske unije i zbog toga želim naglasiti ono što sam rekao, a to je da su odnosi između Europske unije i NATO saveza e, sada nešto će postati još i važnije i to će biti tako i u budućnosti. Izazovi su vrlo e, složeni, prijetnje su vrlo složene i nisu nužno u skladu s onim što su tradicionalno činile niti Europska unija niti e, NATO-a koalicija. Hvala, to je to što se tiče ove točke dnevnog reda. Zahvaljujem slušnjacima. Podsjećam vas da moramo sada otići u 3 e za strateški dijalog s gospođom Mogherini i zatim se ponovno nalazimo ovdje u 11 sati. S nama je general pukovnik Ludvig Leinhus. On je voditelj Centra za kibernetiku i informacijski prostor. Hvala vam.